spontano, dobrovoljno zamijeniti osobu koja e, je trebala predsjedavati, predsjedavati kako ne bismo kasnili s raspravom. E, e, imamo zahtjev za javljanjem. O čemu se radi? Ne? Odustali ste? Izvolite. predsjedniče, čestitamo. E, što ste sada počasni predsjednik. Želim samo govoriti o spontanom javljanju. Dobro, e, primit ćemo to na znanje. A sada ćemo za